Good afternoon, Dobar dan, kolege. Nastavit ćemo sa sjednicom. Zapisnik jučerašnje sjednice je na raspolaganju. Ako ima bilo kakvih komentara, no izgleda da to nije slučaj, dakle zapisnik je odobren. Hvala. Imamo dvije rasprave o proračunu. Prva točka